dobrodošli natrag da usvojimo dnevni red. Imam sljedeće najave. Četvrtak 6. od 9 do 10 održat će se zajednički sastanak e, Ekona i Envio o taksonomiji, Održava financiranje. A nakon toga od 10 do 12 Ekon sastanak sa dnevnim redom glasanja o NPL-ovima i sa i saslušanje. Zatim e, izvješće e, sada o međuinstitucionalnim pregovorima koji su u tijeku. Treći trijalog u refitu omogućuje daljnji razvoj pregovora o izuzeću za određene fondove kao i preliminarnu raspravu o pitanjima kao načelo fair razumnog i e, pristupa kliringu e, entiteta tečih strana i definiciju financijskih protustrana. Dio toga je već e, odrađen i validiran, cijenim suptilan način na koji piše da još nismo uspjeli postići sporazum, <laughs> ali dobro. No, svakako naša je želja da natjeramo vijeće da eh, se pokrene a dobro, sljedeća točka dnevnog reda, nacrt mišljenja o različnici izvjestitelja gospodin Franzovca, izvolite. Hvala predsjedniče i zapravo na rumunjskom frunzulika i frunzulica znači više manje isto, no rumunjski se temelji na latinskom i kaže se frunzulika. Frunzulika, jel to nije slavenski jezik nego rumunjski. Ali htio sam samo, evo, htio sam ipak reći, znači frunzulika se čita. I oprostite i hvala vam. Dakle, uvaženi kolege. Evo za početak želim e, podcrtati važnost e, godišnje razrešnice za tri nadzorna tijela, ESMU, EOP-u i EBU. I koristim priliku da se sada identificiraju problemi e, i time da se u aktivnostima ukaže na mogućnosti poboljšanja u aktivnostima. Što se tiče preporuka revizorskog e, suda u kojima transakcije za godinu 2017. kao i plaćanje i prihodi e, su regularni. Što se tiče EBS e i EOP, njihov zadatak je integracija tržišta i pravna konvergencija te imaju protektivne ciljeve kao što je sistemska stabilnost i zaštita potrošača. Toga želim e, podcrtati središnju ulogu ovih tijela u osiguravanju boljeg nadzora EU financijskog sustava, koordiniranjem i jačanjem e, supervizije nacionalnih e, tijela. Dame i gospodo, prihodi tih tijela smanjit će se nakon Brexita, pa želim naglasiti iznalaženje i nužnost iznalaženja odgovarajućih E, financiranja tih institucija, ali samo sa odgovarajućom financijskom potporom moći će ispunjavati svoj mandat konzistentno, neovisno i učinkovito. Nakon odluke vijeća 20.11.2017 da se EBA preseli u Pariz prije 29.3.2019. A sada neću ponovno ulaziti na način na koji je došlo do tog preseljenja, ali dobro, takva je e, situacija, takav je život. Želim također ukazati da to ima i proračunske posljedice, te je potrebno alocirati više resursa za provođenje nadzora nadležnih e, tijela nad nacionalnim institucijama. U kontekstu pregovora koji traju o, e, europskim, o reviziji europskih nadzornih tijela, dijelim vaše mišljenje da Trebamo poduzeti nužne korake i osigurati da nadležna tijela i kreditne financijske institucije primjenjuju e, zakonodavstvo za borbu protiv pranja novca i terorizma na konzistentan i učinkovit način. EBA treba razviti zajedničke smjernice zajedno sa ESMOM i eop o tome kako integrirati EML e, rizike u e, nadzor bonitetni nadzor. I e, još jednom, 27% e, financira se iz EU e, iz EU proračuna, zatim iz nacionalnih tijela, zatim od strane, zatim raznim naknadama koje plaćaju za određene usluge, određene repozitorije, kreditne rating agencije i tako dalje. Ovakav mješoviti financijski aranžman može biti prijetnja neovisnosti i nadzornim zadacima. Poziv na neovisnost nadzornih zadataka također se odnosi na eop jer se njezin proračun financira 40% iz europskih e, fondova, 60% izravnim doprinosima nadzornih tijela zemalja članica. Stoga postoji sve veća potreba za užom supervizijom određenim zemljama članicama kako bi se razriješile e, slabosti u na e, tržištu osiguranja i e, zaštitilo se od štetnih praksi velikih osiguravajućih kuća koje u nekim dijelovima Europe, posebice u srednjoistočnoj Europi, prodaju osiguravateljne proizvode niže kvalitete nego u drugim zemljama članicama. Te na kraju, imajući u vidu njihove zadaće, EBA, ESMA i EOPA trebale bi bolje iskazati pa, transparentnost ne samo prema vijeću nego i prema europskim građanima. Evo, hvala i veselim se suradnje na amandmanima i sporazumu po ovim važnim tijelama za financijsko tržište Europske unije. Zahvaljujem. Uh, Hvala izvjestitelju, a sada e, gospodin Lange za EPP, izvolite. Hvala predsjedniče. Temelj za nacrt izvješća, ova na tri izvješća, e, su nalazi e, revizorskog suda i ne želim reći da zapravo nema nikakve E, je razloga da budemo zadovoljni sa mišljenjem revizorskog suda. Po mojem mišljenju to je izvedeno vrlo površno i e, vrlo se malo razlikuju po svojem mišljenju i po negativnim e, dijelovima se zapravo ništa ne specificira. Za EOP-u kaže u svim E, važnim područjima, uglavnom e, ispravnom, a što znači kod nevažnih područja nije ispravno, kod ESME također, u svim e, ključnim dijelovima uglavnom propisno. Znači isto što je sa onim što je nepropisno i na kraju za ovu posljednju u svim ključnim područjima e, ukupno propisno. No, detalji koji su onda izneseni ipak e, ostavljaju neka pitanja otvorenima. Tako da se još jednom moramo baviti sadržajima. Dakle, recimo kada se govori o ugovornim plaćanjima, recimo o kojima još nije ništa rečeno, pa zatim kad se govori o raspisima osoblja koji nisu bili javni, pa zatim o postupku dodjele pa je li to sve bilo propisno, tu je sve iznio napomene suda, ali uvijek je na kraju rekao da je e, ključni, da je konačni rezultat pozitivan. Na šta ćemo onda s time? I sad trebamo dati mišljenje za odbor e, za proračun, znači zapravo sa stručne strane, po mojem mišljenju, bismo trebali intenzivnije to preispitati nego što je to napravio revizorski sud. Dakle, to su to prvo nadalje, a napomena se odnosi na predloge kolege Frunzulike koji je kod sve tri agencije rekao isto. E, samo, se, samo je, tekst je isti, sve identično, samo se ime razlikuje, naslov razlikuje, dakle ime institucije, znači kod bankovnog nadzora. Još ima šesta točka koja kaže da su nadležna tijela 2019 zbog e, Brexita imati financijske negativne učinke. Dakle, zapravo me muči je li to temelj našeg analiza i zapravo utvrđujem da kod svih e, raspisa za e, novi kadar zbog promjene E, fokusa glavne zadaće. Mislim, to nije glavna zadaća. A drugo, kad mislim, e, kad se spominja i opa, tu treba doista reći da a, e, mogućnosti nadzora se koriste umjesto da ispunjava svoje zakonodavne zakonodavne a, zadaće. Znači prvo traže neke mrvice ovdje onda i E, zapravo tu se može puno toga kritizirati na način na koji to funkcionira, a zatim točka četiri gdje se naglašava da sve tri agencije osim postojećih nadležnosti e, trebaju dobiti e, dalje kompetencije za pranje novca i, i terorizam. To zapravo nije njihova izvorna zadaća, to je zadaća nacionalnih tijela i u tom smislu ću u sljedećim e, danima podnijeti odgovarajuće amandmane. Dakle, zapravo, cijelo smo si mišljenje mogli uštediti koliko je prejednostavno ili jednostavno nije dovoljno da bude, e, da bude nešto za što je odgovoran ekon i što je ekon proizvod. Ne, čisto sam to htio reći. Hvala. Hvala za ECR. Pozdravljamo Ralfa Paketa, izvolite. Hvala izvjestitelju, samo da se kratko predstavim, ja sam Ralf Paket i nasljednik sam gospodina Lonesa koji je sada postao nedavno ministar obrane Belgije i doista se veselim suradnje s vama, ne samo na ova tri prilično mala dosija, ne razumijem da ova mišljenja nisu najosjetljivija političke, ali da ih treba odraditi, pa ipak. Drago mi je e, što e, vidimo ova izvješća za nadležna tijela kao i drago nam što vidimo napore da realociraju proračun interno i kadrovski E, kadrovski e, raspodjelu. Također pozdravljamo i napomene za pranje novca. Čuli smo e, o ovaj red na Njemačku banku prošlog tjedna. Također ću naglasak podcrtavam naglasak i na EBI kao je tijelo zajmala to izvješće iz izvješća komisije u prosincu Pogledat ćemo točno konkretno tekst eh, za e CTF u svakom stavku, imajući u vidu da nije niti meni mjesto razgovoru eh, o komisiji za ovlastima EBE oko e ML-a. Te eh, prihvaćamo i pozdravljamo neutralni jezik oko Brexita i financiranju, financiranja nakon toga ovih tijela. Hvala. E, da, čak i ovaj zadatak može biti politički osjetljiv, nije uvijek tako neutralan. Zalde Wolf Klins, izvolite. Hvala predsjedniče, ja sam također puni član u odboru KONTE i razjašnica će se i u odboru KONT još jednom detaljno preispitivati, kao što je rekao i Werner Langen. I sad ću si uštediti dug, dugo govorancije jer su izvjestitelji već e, detaljno sve rekli, možda samo ovoliko. Dakle, činjenica da u prošle vrijeme, nažalost, još uvijek e, imamo toliko financijskog kriminala, prijevara, utaja poreza, pranja novca i tako dalje, ukazuje na to da kod nadzora još nismo došli tamo gdje bismo trebali biti. I napomene zapravo da bi nacionalna tijela za to trebalo biti nadležna nisu dovoljna. Dakle, nadzor europskih super nadzornih tijela je koordinacijska zadaća da, ali zapravo, zapravo tome nisam našao dovoljno izvješću, niti revizorski sud nije to dovoljno prokomentirao. Zato mislim da moramo ovdje malo doraditi to i mislim da ćemo to i napraviti odboru konti. Samo sam htio još e, da se možda malo više kaže o tome e, o tom e, prebacivanju iz Londona u Pariz, kakve će to imati učinke kadrovski, financijski i tako dalje no to će biti vjerojatno onda je formulirano sljedeće godine. Što se tiče ESME, a, također će sljedeće godina donijeti najveće promjene kod EIOP, e, to je rekao isto Langen, je da se tu djelomično pokušava ući u ocjenu internih modela koji se koriste u određenim tvrtkama, znači pokušava se miješati u ta pitanja, to je područje u kojemu bi se trebali možda više suzdržavati od toga. Dakle, ključna je suradnja između triju nadzornih, europskih nadzornih tijela i nacionalnih e, tijela. Još uvijek nije na razina koja bi trebala biti. I sada ćemo kod e, preispitivanja EZE, EZE znači europskih su nadzornih tijela, što je još jedan veliki paket koji će doći. Trebati više pozornosti obratiti da upravo ta suradnja se ponovno uspostavi, da se uspije napraviti europeizacija nadzora, a da se pritom ne e, oduzme od ovlast nacionalnim tijelima u tom postupku. Hvala. Hvala, sve na Google da ne vidim. Ne znam ili ima ovdje nekoga od zelenih ko će govoriti njegovo ime. Ili ovdje neko ko će govoriti u ime Svena Gigalda ili ne? Ne, očito ne možemo dalje. Ne vidim niti nikoga iz e, drugih e, klubova. KDI e, the vaš, izvolite. Hvala lijepa. Ova izvješća o razrešnicama su e, važna i uvijek mi je e, drago kad vidim e, kako odbor za proračunski nadzor temeljito radi svoj posao. Međutim, moramo paziti da ova izvješća o razrešnicama ne postanu izvješća u koja ćemo sve samo potrpati i uvesti sve e, aspekte koje možda nije potrebno navoditi. E, to govorim zbog dva elementa koja su spomenuta u ovoj raspravi. Prvo, radi se o tome jesu li tri nadzorna tijela trebala intervenirati u području borbe protiv pranja novca i protiv terorizma. Radi se o temama o kojima se raspravlja u kontekstu izvješća na kojem ja radim eh, s kolegom eh, Markarasom. I eh, mislim da a, toj raspravi nije mjesto u kontekstu rasprave o razrešnici. Jer moram napomenuti, e, e, bivši, predsjednik odbora TAX 2, čini se kad gledamo dakle zaključke, smatra da jednostavna suradnja između nacionalnih tijela nije dovoljna kako bi se osigurao adekvatni nadzor e, pranja novca. Isto stoji za interni model Radi se o raspravi koju vodimo u okviru revizije eh, ESE. Mislim da je to pitanje nadležnosti, stvarne nadležnosti, odnosno definicije opsega nadležnosti, područja primjene nadležnosti, mislim da tome nije mjesto u raspravi o EIOP-i ili o proračunu EIOP-e. Stoga mislim da eh, ne smijemo tu uvoditi nove elemente kojima tu nije mjeste, e, Jel ćemo u suprotnom e, dovesti u pitanje zapravo temeljno stajalište ovog e, odbora. Hvala. Thank you. Hvala. Dobro, izvjestitelj, gospodin Frunzulika i oprostite. a znate kao što ste stari pojavljuju se, ponavljaju se uvijek iste greške. Ne, kaže gospodin Frunzulika, ne, mislio sam evo da ćete kao talijan shvatiti zašto sam to rekao, eto, ali hvala. Dakle, zapravo sam malo iznenađen vrlo kritičkim pristupom eh, gospodina Langena. Jer zapravo nisam ga posljednjih godina baš e, čuo po istim, e, po pitanju istih e, razrešnica za iste institucije gdje niste spominjali ove stvari. Mislim, ja sam pogledao sve razrešnice posljednjih godina i imaju istu strukturu. Mislim, jer znate o čemu se radi. To su razrešnice i savjetnici iz ovog odbora su mi rekli da Svako, svaki treba zapravo imati 1500 znakova e, bez razmaka, uključujući razmake. Dakle, tako, tako je takav je propis. Ja sam tu spomenuo sva važna pitanja koje bi, koje bi te tri institucije trebale zajednički rješavati. Naravno da se tu još može puno toga napraviti. I spomenuo sam i borbu protiv pranja novca i E, te, borbu protiv terorizma i suradnju, također znate i suradnju institucija sa Središnjom bankom po svim tim pitanjima što je također važno. No čekam vaše amandmane doista, e, zahtjeve za izmjenama i novim temama kojih imate, ali dajte molim recite, shvatio sam kritičan pristup ali trebate nešto i utemeljiti, mislim, e, o stvarnim pitanjima. Zapravo nisam konkretno ništa čuo, samo da je sve vrlo općenito i da nije konkretno rečeno. Dobro, recite mi što da se konkretno kaže, jer ja sam zapravo pogledao sve razješnice proteklih deset godina sa istom strukturom i pokušao sam spomenuti to i EBI za ove nove fondove i za novi i za e, novo sjedište u Parizu i sve drugo, no nisam zapravo čuo ništa o konkretnim pitanjima e, glede vaše kritike od vas. Dobro, dakle e, sljedeći rokovi su šestog a glasat će se u Ekonu 21. E, siječnja. A sada možemo preći na glasanje. Molim, je me popis. Thank you. This is the right folder.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 E, na zahtjev socijaldemokrata htjela bih da glasovanje o izvješću e, benchmark e, odgodimo zato što nismo još uvijek u potpunosti uskladili sve naše stavove i ne možemo danas glasovati. Thank you. Hvala. Vidim da Koordinator Pučana daje potvrdni znak. Dakle, odgodit ćemo to, možemo pristupiti glasovanju, ali prije toga provjera radili sve. Otvoram glasovanje. Vote closed. Zatvoram. Hvala. U redu. Počinjemo sa... Evo samo trenutak. Okay, so we start. Uh... U redu, počinjemo. Amandman 6, tko je za? Protiv? Provjera, otvaram glasanje. Amandman broj 6, izvješće Ansander. Vote is closed. Is adopted 17 to 15. Zatvaram usvoja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 sa usmenim amandmanom izvjestitelja. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27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 Zatvaram. 19 za, 18 protiv. Usvaja se. 35 e, za, protiv suzdržani. Usvaja se. 34 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 2 za, protiv. Provjera. autoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. 17 za, 15 protiv, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, usvaja se, mislim, suzdržani, usvaja se. Ista većina, no ako želite provjeriti možemo, ako ne idemo na 37 ne, taj se ne razmatra. 38 za, protiv suzdržani usvaja se. 39 za, protiv suzdržani usvaja se. 40 za, protiv suzdržani usvaja se. 41 za, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is Is rejected. Zatvaram odbija se. 42 za, protiv suzdržani Usvaja se 43 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 20 za, 17 protiv. 4 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 44 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se 20 za 15 protiv, 5 za protiv suzrani. Usvaja se glasovanje o prijedlogu komisije poimenično otvoren glasovanje. Vote. is closed. Zatvaram. 32 za, pet suzdržanih. Odluka o već sam rekla da nemam glasačku karticu, dakle trebamo popraviti 33 glasa za. U redu, glasovanje o odluci da se započne sa interinstitucijskim pregovorima, dakle plus jedan glas moramo pribilježiti. Zatvoram glasovanje, dakle 34 plus 1. Imamo kvalificiranu većinu. Hvala i čestitke izvjestiteljici. Which is this one? No. Okay, so, so we vote first the... Dobro, glasujemo prvo o uredbi. Broj 9. Prva uredba. o prekograničnoj distribuciji fondova za zajednička ulaganja. Kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Amandman So, amendment 180 in favor. Amandman 180 za, protiv, To je onaj, da. In favor, against, Za, protiv, suzdržani, odbija se. E, dakle, imam postupovnu napomenu. Ovo smo prihvatili za glasovanje i isključen je mikrofon. Uh, dakle, Pitanje o poslovniku da izbjegnemo kontroverze. Dakle, prihvatili smo ovaj zahtjev, ali želim jasno reći da amandmane nećemo smatrati prihvatljivima jer izlaze van područja primjene uredbe. Dakle, ako budemo krenuli sa izmjenama i dopunama druge uredbe, onda ćemo dobiti nešto drugo, osim ako se klubovi slože da je to potrebno, jer im treba brzo rješenje ali u svakom slučaju ne možemo početi sa izmjenama drugih zakonodavnih akata i molim vas da izbjegnemo raspravu o tome jer smo to već imali. Dakle, da, ću vam riječ u svakom slučaju, ali htio sam samo najaviti svoje buduće ponašanje. Dakle, ako ne budem smatrao da postoji veliki konsenzus među klubovima, neću smatrati prihvatljive nove amandmane koji izlaze van okvira pravne osnove i teksta koji izmjenjujemo i dopunjujemo. Brian, izvoli. Da, samo želim pozdraviti vašu odluku o tome, gospodine predsjedniče, jer u prvoj fazi ste nam dali priliku da razmotrimo pitanje koje nikad nije stiglo do te razine i sada je stav parlamenta o tome opće poznata. Do sada to nije bio slučaj, tako da mi je drago što ste nam dali priliku da glasujemo o ovom pitanju. Sada imamo pravnu sigurnost u tom e, slučaju i sljedeći puta kada komisija bude iznosila prijedlog možda će uključiti sva relevantna pitanja, a ne da se služi sredstvima iz drugog stupa, što nije u redu sa zakonodavnog stajališa, no u svakom slučaju poštujem vašu odluku. Hvala. Nastavimo sa glasovanjem. Kompromis E za, protiv, suzdržani usvaja se. I zatim e, prijedlog komisije u cijelosti s izmjenama i dopunama, poimenično otvoran glasovanje, dakle podsjećam Aha, sada vi imate svoju karticu u redu, onda smo to riješili. Zatvoran glasanje. 34 glasa za, 0 protiv, 5 suzdržanih. Zatim e, ulazak e, u međuinstitucijske pregovore, poimenično otvoran glasovanje. The closed. Zatvaram. 33 za, 1 protiv, 5 suzdržanih. Dakle, imamo kvalificiranu većinu koja je potrebna za pokretanje trialoga. Čestitke izvjestitelju i to ćemo ponoviti nakon sljedećeg dijela. Sada glasujemo o direktivi. Kompromis A za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za. Page 11 11. stranica. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se. Prijedlog komisije u cijelosti sa izmjenama i dopunama. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. 34 za, 3 protiv, 2 suzdržana. I odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora. Poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. 33 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Čestitke izvjestitelju, zatim referende vrijednosti smo odgodili idemo sada na izvješće Pola Tanga o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga. Amandman 30, 31 i 32. Poimenično da imamo zahtjev. Dakle, za, oprostite, predsjednik se ispričava, dakle, glasanje poimenično, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 34 protiv, 4 za. Kompromis A. Za, protiv, suzdržani. usvoja se. Kompromis B. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 140 e, za. Protiv. Probjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 20 protiv, 19 za. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvoja se. 154 provjera, Otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. 20 protiv, 19 za, odbija se. 25 za. Provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Adopted. Zatvaram, usvaja se 24 za, 15 protiv. 156 za, protiv. Pučani su za. Suzdržani usvaja se. 157 za. Protiv. Provjera. otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se 20 eh, protiv 19 za kompromis E za protiv suzdržani usvoja se. Amandman 27 za provjera autoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se 23 za, 16 protiv. 167. Za, protiv, provjera. I think rejected, but the numbers are... What is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno jednim glasom razlike, 20 naspram 19. Dobro da smo provjerili. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram, usvaja se. Ista razlika kao i prije. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172 za, protiv suzdržani usvaja se. 173 i 174 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis F za, protiv suzdržani usvaja se. 179 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis G za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 40 za, protiv liberali provjera. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Vote is closed. Zatvaram usvoja se 21 nasprem 15, 41 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Liberali su za usvojeno, ali dobro. Da, ista razlika. Usvoja se 1 za, protiv, Provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se 20 19. 42 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 50 za protiv suzdržani. Odbija se kompromis i za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis j za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis k za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 66 za protiv suzdržani. Odbija se amandman 70 za protiv suzdržani odbija se 71 za, protiv suzdržani odbija se 72 za, protiv suzdržani odbija se kompromis L za, protiv suzdržani usvaja se kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se amandman 78 za, protiv suzdržani odbija se amandman 79 za, protiv suzdržani odbija se kompromis N za, protiv suzdržani usvaja se Kompromis O za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 10 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 88 za protiv suzdržani odbija se. 89 za protiv suzdržani usvaja se. 90 za protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno 20 odnosno na 19. Kompromis P za protiv se. Kompromis Q za protiv suzdržani usvoja se. Amandman 103 za. Provjerit ću. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se 23 e, prema 16. E, amandman 1.04 e, za protiv suzdržani odbija se, 1.05 za protiv suzdržani odbija se, 1.06 za protiv suzdržani usvaja se, 1.07 za protiv suzdržani usvaja se, 14 za protiv provjerit ćemo 14. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje usvojeno 20 naprema 19. 15 za, protiv, opet ćemo provjeriti i 15. Mislim da će biti isti omjer. Da, opet 20-19. 108 za, protiv. Provjera 108, otvoram glasovanje. Trebalo bi biti isto. Zatvoram glasovanje. Da, 20, 109 za, protiv, suzdržani usvoja se. 110 um, usvojeno, kompromis R usvojeno, 170 za protiv suzdržani usvoja se, 119 uh, za protiv suzdržani usvoja se, 120 za protiv suzdržani usvoja se, 17 za protiv suzdržani usvoja se, kompromis S za protiv suzdržani usvoja se, 127 za protiv suzdržani odbija se, 128 za protiv suzdržani usvaja se. E, prijedlog komisije u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 33 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Čestitamo izvjestitelju moramo glasovati e, o e, stavku u zakonodavnoj rezoluciji od 23 do 39 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Zakonodavna rezolucija je usvojena uz izmjene. Sada prelazimo na izvješće Rozati. Evo ne vidim sada točni e, naziv. Radi se o znatnoj digitalnoj prisutnosti. Amandman 15. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 36 e, protiv, 1 za, odbija se. Primili smo na znanje da ste glasovali za svoj amandman. 62 za, protiv, suzdržani usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani odbija se. 65 za, protiv. Provjerit ćemo 65. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 20 eh, za, 19 protiv, usvoja se 67, 8 i 9 eh, zajedno za, protiv. Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 20 za, usvojeno, 19 protiv, 79 za, protiv. Provjerit ćemo. Pretpostavljam koji će biti ishod. Zatvaram glasovanje. Da, usvojeno. 20 glasova za, 19 protiv. 80 za. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19, 19 odbija se jer je izjednačeno. 81 za, protiv, suzdržani usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani odbija se. 83, 84 i 9 skupa za, protiv. Provjerit ćemo. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. 20 e, u odnosu na 17 usvaja se. 85 i 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 87. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 87. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 20 e, za, 19 protiv, 89, e, 89 za, protiv suzdržani, provjera, otvoram glasovanje za 89. Zatvoram glasovanje. Izjednačeno 19. 19. Odbija se stoga 90. Prelazimo na 90. za, protiv, suzdržani. Odbija se 91. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 92. Provjera. 91. Provjera. Liberali glasuju za, vidim. Dobro. Dobro da smo provjerili. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Sa 21 glas za. 92 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 93 za. Protiv. Provjera. Provjeravamo 93. Glasovanje zatvoreno usvojeno 20 za, 19 protiv. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se 96 i 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, provjerit ćemo 12, otvoren glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se 21 za, 18 e, protiv. Amandman 106 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 108 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, provjerit ćemo, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje usvaja se 20 za, 19 protiv, 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis J, za, protiv, suzdržani, usvaja se 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se 21 za, protiv, provjera, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 19 protiv, 16 za. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, provjera, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje, odbija se. 19 protiv, 18 za kompromis B, za protiv suzdržani usvoja se, amandman 2 za protiv suzdržani usvaja se, 33 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis C za protiv suzdržani usvaja se, amandman 36 za protiv provjera, otvoren glasovanje. Vote glasovanje. Usvaja se 20 za, 19 protiv, 37. To tu nije napisano. 37. Dobro, pada. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, provjera. otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 20 za, 19 protiv, 41 za. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se 20 protiv, 19 za. Kompromis D. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis E. Ne, ispričavam se. Moramo odvojeno glasovati. Izgleda da je moj popis drugačiji. Moramo glasovati 109 e, za. To nije u popisu za glasovanje SND-a. E, dakle, radi se o 6D e, novi članak, amandman Eve, Eve Žoli. Pretpostavljam da se usvaja u skladu sa prethodnim ali nije to moj posao da pretpostavljam. 1.09. Ali ne vidim zašto je redoslijed promijenjen. Koji god da je razlog, sada glasujemo za 1.09. Provjera. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 46. Provjera. Otvoren glasovanje. Ponovo amandman ne želi. Otvoren glasovanje. Dakle, amandman 46. Ne, sljedeći. To je sljedeće. Izmijenili smo redoslijed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo kompromis E za, protiv suzdržani usvaja se, 46. Ne, jer za 46 smo glasovali, sada 47 za, protiv, suzdržani, odbija se, 48 za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 i 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, provjera. 61 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22 protiv, 19 za e, izvješće u cijelosti, pojmećno glasovanje, Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje, 36 za, 1 protiv, 2 suzdržana. Glasujemo sada 16, 17 i 18 e, zajedno, za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvojena je zakonodavna rezolucija. Čestitam e, izvjestitelju. Sada prelazimo na godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje, odbija se izjednačeno 29 za, protiv, suzdržani i usvaja se, 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 34 za, protiv, Provjera. otvorim glasovanje. We have a flood here. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 23 protiv, 15 za. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, provjera. Zatvara se glasovanje. Odbija se kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. Ne, kompromis G. Ok, sada H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman koji? Kompromis O za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis J za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 89 za protiv suzdržani usvaja se. Provjera. A vi ste bili protiv. Dobro, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 23 za, 15 protiv. Ovo je povučeno. 91 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis K za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis L za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 107 za, protiv. Otvaram glasovanje 107. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15 protiv, 23 za. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis duplo V za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 117 za, protiv, provjera, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se 23 za, 15 protiv, 118. To bi trebalo ići nakon kompromisa Q, ali sada ćemo glasovati. 118 za, protiv suzdržani. Usvaja se 120 za, protiv provjera. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 za, 16 protiv usvaja se, 122 za, protiv suzdržani usvaja se, 128 za, protiv, provjera, 128 otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje, usvaja se 20 za, 18 protiv, 129 za, protiv, provjera, 129 otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. 20 za, 18 protiv. Kompromis P za, protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 136 za, protiv. Provjera 136. Otvoram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se kompromis Q za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. 145 za provjera otvoren glasovanje. Vote is closed. glasovanje. Odbija se 146 za, protiv suzdržani. Usvaja se 147 za, protiv Provjera 147, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram, usvaja se, 19 na 18, 150 za, protiv, suzdržani, otvaramo, provjera, 150, zatvaram, usvaja se, 35 na 3, dobro, 152, za, protiv, provjeravamo 152, potrebno je. Zatvaram. 19 na 15, ustvaja se 153 za, otvaram, provjeram. Zatvaram. Odbija se 22 na 15, 154 za, protiv suzdržano usvojeno, kompromis R za, protiv suzdržani usvoja se 159 za, protiv EPP to ostavi protiv, suzdržani, odbija se, 160 za, protiv, provjera, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 161 za, protiv. Provjera, otvaram. Zatvaram. Usvaja se 22.18, 162 za, protiv, provjeravamo, 162, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 22, 163 za, protiv. Provjeravamo, otvaram 163. Zatvaram. Usvaja se 165 za, protiv. Provjeravamo 165, otvaram. Zatvaram. 166 za. Provjera. Zatvaram. Usvaja se 21 na 17. Kompromis S za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 173 za. Protiv. Provjera. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se kompromis T za, protiv, provjera, otvaram, zatvaram, usvaja se kompromis U za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 190 za, protiv, provjera, otvaram, Zatvaram. Usvaja se. 185 za. Protiv. Provjera. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 87 za. Protiv. Suzdržano. Usvaja se. 192 za. Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 194 za, protiv, suzdržani usvaja se 197 za, protiv, suzdržani odbija se 198 za, protiv, suzdržani usvaja se 199 za, protiv, suzdržani. Otvaram provjeru. Zatvaram. Odbija se. 202 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis C za, protiv, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 211 za, protiv, suzdržani provjeravamo. Zatvaram. Usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 3. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 4. za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis D, za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman 18. za, protiv, provjera, otvaram glasanje, zatvaram, odbija se. 2.20 e, za, protiv, suzdržani odbija se, 2.21 za, protiv, suzdržani usvaja se, 1 za, protiv, suzdržani usvaja se, uvodna izjava 2 za, protiv, suzdržani usvaja se, 3 za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 2 za, protiv, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Moramo li izglasati amandman treći? Da. Onda je amandman treći za. Protiv. Provjeravamo. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. Amandman četvrti za. Protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava 4 i 5 skupno, za, protiv, suzdržanju usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. E, uvodne izjave 6 e, do 10, tako se slažete skupno, za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 7 za, provjera, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. 10. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. 18 za, 17 protiv, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani odbija se. Uvodna izjava 12. Za, protiv, provjeravamo elektronički, otvaram. Zatvaram. Odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani sve se. 14 za, protiv, suzdržani sve se. 15 za, protiv, suzdržani sve se. 16 za, protiv, ali 16 e, usvaja se. 17 za. Protiv. rama, 17 otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Inta stavak 1 za. Protiv. Otvaram. Provjeru. Zatvaram. Usvaja se 22 na 18. Inta drugi stavak za protiv suzdržani. Usvaja se 3 za protiv suzdržani. Provjeravamo, otvaramo, mislim da je odbijeno. Zatvaram. Usvaja se 19.18. Inta 4, Inta 5,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 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se 6, za, protiv, provjeravamo, 6, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 7, za, protiv, provjeravam, otvaram glasanje. Zatvaram. Osvaja se. 9 za, protiv suzdržani osvaja se 10 za, protiv suzdržani osvaja se 11 za, protiv suzdržani odbija se 12 za, protiv. Provjeravamo 12, otvaram. Zatvaram. Odbija se. Stavak 13 za agri za, protiv suzdržani odbija se, 14 za, protiv suzdržani osvaja se, za, protiv, e, provjeravamo agri 15. Zatvaram. Usvaja se. Agri 16 za, protiv, provjeravamo. Agri stavak 16. Zatvaram glasanje. Na 19 na 19 odbija se Agri 17 za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 18 za, protiv, suzdržani odbija se. Agri 19 za, protiv, provjeravamo, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. poimenično cijeli tekst za... Otvaram glasanje, oprostite. Zatvaram. Ovime smo usvojili tekst. Čestitke izvjestitelju. Sljedeći sastanak u četvrtak šestoga, obzirom da se glasa. A, ne, žana nam je, mislim, ako ah, dobit ćete kolac, ako nećete doći za glasanje, dođete na glasanje i zatvaram sastanak. Doviđenja.